sjednicu. Danas je Međunarodni dan žena pa smo dnevni red organizirali tako da označimo ovaj važan dan. Danas ujutro ćemo imati dvije rasprave koje se tiču situacije žena. A onda će nam se obratiti visoki povjerenik za izbjeglice